izvješću Berlinger Kles o programu za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Se cierra votación. Zatvaram glasovanje. El informe queda Informe... Izvješće je usvojeno. Izvješće GONC o uspostavi programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. do 2020. Poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Informe je aprobado. Izvješće je usvojeno. Izvješće Winkler o e, trgovinskim povlasticama. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. izvješće Fraga o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Preporuka Steinruck o konvenciji Međunarodne organizacije rada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Hm. Preporuka Matiju Jona o nezakonitoj proizvodnji trgovanju vatrenim oružjem. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Molim elektroničku provjeru. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Preporuka Scholz o sporazumu između Europske unije i Kine. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se preporuka Moreira o uvozu goveđeg mesa. Tko je za? Protiv? Ponavljam, jer niste digli ruke. Dakle, preporuka Moreira o uvozu goveđeg mesa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Preporuka Kotinji o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kodivora. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se izvješće MATO, uvoz određenih proizvoda ribarstva. Na Kanarske otoke molim poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaje se. Izvješće na Ranho o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Molim poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaje se. Izvješće Nenski na istu temu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Kozlovski. Ista tema. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Jego. Pregovori o sporazumu o strateškom partnerstvu s Kanadom. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Swinburne okvir za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvješće Nibler. Politika na području svemirske industrije Unije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Izvješće Del Castillo Vera. Računalstva u oblaku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se izvješće SEDO o ocjenjivanju u vezi s Berekom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvješće Rodost, zajednička ribarstvena politika. Amandman prvi. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. stav vijeća je usvojen. Izvješće Stevenson. Zajedničko uređenje tržišta, proizvoda, ribarstva. Nema amandmana. Dakle, stav vijeća je usvojen. Izvješće Arsenis o sjeveroistočnom Atlantiku. Dubovarkomorski stokovi ribolov u međunarodnim vodama. 131 amandman nadležnog odbora. Glasovat ćemo on blok. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 29. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeći amandmani e, otpadaju. Sada glasamo amandman 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman, sljedeći amandman je bespredmetan. Sada glasujemo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo glasovati. Izvolite, gospodin Arsenis. Hvala, predsjedniče. Na temelju pravila 57. stavka drugog, ja bih htio da drugo e, zaključno glasovanje bude odgođeno i da se pitanje prenese na e, odbor za početak e, pregovora. Hvala. Glasovat ćemo ovo što je predložio gospodin Arsenis. Tko je za? Gospođo Fraga, imate riječ. Predsjedniče, u ime mog kluba zastupnika molim da se glasuje o prijedlogu zakonodavne uredbe. Naš parlament je potvrdio većinom kluba zastupnika kompromis koji podržava ova vječnica. Tako da ne mislim da je potrebno odgađati završno glasovanje jučer je u biti izvjestitelj izgubio. Tako da mislim da trebamo glasovati za kompromis jer je izvjestitelj predstavio kompromis koji je dobio većinu na odboru za ribarstvo. Tako da molim sada da se glasuje naprosto. Hvala. gospođo Fraga, u skladu s pravilnikom, ono što je gospodin Arsenis predložio, mi to trebamo, mi o tome trebamo glasovati u svakom slučaju. Ukoliko netko želi slijediti vaš prijedlog, onda će e, zastupnici glasovati protiv onoga što je rekao gospodin Arsenis, a naravno mogu glasovati i za. Dakle, evo ga, sada glasujemo o prijedlogu gospodina Arsenisa čiji je cilj da se odgodi konačno glasovanje. Tko je za prijedlog gospodina Arsenisa? Protiv? Suzdržani? Prijedlog gospodina Arsenisa je odbačen. Dobro, provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prijedlog gospodina Arsenisa je odbačen. Sada glasujemo zakonodavni prijedlog poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Se Zatvaram glasovanje. Prijedlog je usvojen. Sada prelazimo na izvješće Gardini o mehanizmu civilne zaštite Unije. Glasujemo prvi blok amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi blok je postao bespredmetan. Dakle, glasujemo prijedlog e, zakonodavnog teksta. Dakle, prijedlog, e, pardon, prijedlog e, komisije. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada glasujemo o prijedlogu zakonodavne uredbe. Tu imamo dva amandmana. Amandman 107. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 108. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Sada glasujemo o zakonodavnom prijedlogu poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o izvješću izvješće Sančeš Pesedu, ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine. Amandman 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada glasujemo prijedlog eh, komisije. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Sada zakonodavni prijedlog e, poimenično od otvaram glasovanje. Se cierra. Zatvaram glasovanje. Se cierra. Aprobado. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Marfi o uvozu riže podrijetlom iz Bangladeša. Glasujemo prvi blok amandmana od prvog do 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 13. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Amandmana 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 13. je usvojen. Sada e, glasujemo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se na e, prijedlog. Da, izvolite. Gospodine Marfi, imate riječ. Hvala predsjedniče. Samo na temelju pravila 57 dijela drugog eh, pravilnika predlažem da se ne glasuje o eh, prijedlogu uredbe, već da se vrati na eh, odbor na temelju mandata glasovanja ove, ovog zasjedanja i da počnemo s prvim pregovorima trijaloga da dobijemo sporazum o prvom čitanju. Hvala. Čuli ste gospodina Marfija, sada glasujemo o njegovom prijedlogu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće Grote o e, vremenu dražba za naknade za stakleničke plinove. Glasujemo direktno o ovom prijedlogu poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada u skladu sa zakonom gospođe Jašik glasujemo o prijedlogu rezolucije o definiranju dakle o papirima Sada glasujemo o amandmanu desetom. Tko je za? Protiv? Glasujemo. Sada glasujemo prijedlog rezolucije o koji određuju kada oporabljeni papir prestaje biti otpad. Jeste li svi to pronašli? Gospođo McGuinness, imate riječ. E, konačno, predsjedniče, Evo ja sam se uslao da vam pomažem, e, da vam pomognem. Dragi kolege, tu se radi o zadnjoj stranici našeg popisa glasovanja. Evo, o tome sada glasujemo. Samo sam se uslao da vam pomognem da to kažem. Svaka pomoć je dobro došla, gospođo McGuinness, u ovim teškim vremenima. Jesu li svi svjesni o čemu glasujemo? Odlično. Dakle, amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman prvi. Tko je za? protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Razlika je mala, ali odbijeno je. Glasujemo o amandmanu drugom. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hm, dobro. Molim elektroničku provjeru u amandmanu četvrtom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sada glasujemo o amandmanu petom. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman šesti. Za. Protiv. Suzdržani. Molim elektroničku provjeru, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se, odbija se. Jednak broj glasova i za i protiv odbija se. Amandman osmi, otvaram glasovanje. Ispričavam se. Amandman osmi, tko je za? Ispričavam se. Amandman sedmi, ponavljam sedmi, tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o rezoluciji u cjelini. Poimenično, izravno, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dobro. Gospodine Salafranka, želite reći nešto? Hvala predsjedniče. Nisam htio prekidati glasovanje, tražio sam riječ u nekoliko navrata kako bih rekao da u izvješću gospođe Fraga moj e, glasački uređaj nije glasovao, nije funkcionirao. Ja sam glasovao za u svakom slučaju. Dobro. Primili smo to na znanje. Prekidamo sada glasovanje za svečani dio sjednice s predsjednikom Malija, a u 12.30 nastavljamo glasovanje. Poštovani predsjedniče, drage kolegice i kolege, izuzeta nam je čast pozdraviti ovdje na plenarnoj sjednici predsjednika Ibrahima Bubakara Keitu. Vaša zemlja, Mali, za nas je veoma važna. mi smo pažljivo pratili događaje koji su se odvijali u posljednje vrijeme